smo s čime se nažalost sve češće suočavamo i time započinjemo s našom raspravom. Prvi tko se javio za riječ je gospođa Tuporajnen u ime vijeća. Izvolite. Gospodine predsjedniče, časni zastupnici. Gotovo su prošla četiri mjeseca e, od izbora za Europski parlament e, koji su u nekim državama članicama bile kombinirane s drugim izborima. I znanstvenici i veliki broj drugih je pri tome otkrio da su postojali dakle e, uplitanja sa strane u te izbore. Dakle, mi moramo biti pripremni i moramo svima posvijestiti to kako bi postali otporniji i snažniji u pogledu naše demokracije i što se tiče takvih eh, hibridnih prijetnji, uključujući informiranje. To je uistinu jedna ozbiljna prijetnja. Dugoročni napori da se osnaži otpornost naših demokratskih država su uistinu bitni, budući da te e, dezinformacije i hibridne prijetnje su stalna opasnost. Kada govorimo o sve većim rizicima i o tome o kakvim se manipulacijama radi, a to je opet povezano i sa umjetnom inteligencijom i prikupljanjem podataka, sve to zahtjeva stalnu e, procjenu i odgovarajući odgovor. Vijeće pozdravlja namjeru komisije da provede jedno dubinsko vrednovanje E, obveza koje su preuzele online platforme i druge potpisnice u pogledu kodeksa ponašanja. Vijeće prati provedbu e, i rad svojih radnih stranaka i vidjet ćemo što bismo mogli komisiji predložiti do kraja godine. Do kraja godine očekujemo izvješće komisije o izborima za Europski parlament u 2019. pogotovo što se tiče naše moguće otpornosti u daljnjim izborima i bit će nam zanimljivo čuti što komisija misli u pogledu nekih mogućih budućih inicijativa. Mi smatramo da je ova tema vrlo važna, kao što je više puta i ponovilo vijeće, e, uključujući to i u novu stratešku agendu. Institucije Europske unije i države članice su tu vrlo važne, naravno svatko unutar svojih nadležnosti kada govorimo o zaštiti tih demokratskih procesa. Tu su potrebni udruženi napori od strane država članica i Europske unije, ali i civilno e, društvo i privatni sektor se tu moraju uključiti. Naš odgovor treba biti sveobuhvatan, trebamo se fokusirati i na internu i eksternu dimenziju te prijetnje. Od zaključaka koje je vijeće usvojilo u ožujku E, kada govorimo o poštenim europskim izborima. Tu smo pozdravili paket, e, izborni paket Europske e, komisije i možemo reći da je od tada puno toga učinjeno što se tiče pojedinih država članica i ukupno gledajući Europske unije organiziranje dakle redovitih sastanaka naše mreže za izbore gdje se razmjenjuju dobra iskustva i isto tako identificiraju rizici. Nadalje postavljanje jednog sustava za uzbunjivanje gdje države članice brzo izmjenjuju informacije o takvim informacijskim kampanjama snaženje strateške komunikacije i europskih vrijednosti i politika, snaženje europskih medija time što se stvaraju e, mreže za e, provjeru e, i to nezavisne mreže za provjeru činjenica Trebamo isto tako zaštititi te elektronske procese i kao što sam rekla činiti to sa privatnim sektorom i sa privatnim sektorom. Važna je procjena e, kiberkriminala i razne e, promjene koje sam već spomenula. Dakle, tu je i sam nadzor vrzo važan kada govorimo o društvenim mrežama, njihovim platformama, a moramo i surađivati sa relevantnim međunarodnim čimbenicima. U svakom slučaju puno toga je učinjeno uvaženi zastupnici, predsjedniče. Kako bismo nastavili s ovakvim naporima, e, rumunsko predsjedništvo je pripremilo izvješće u e, tome što je do sada e, učinjeno kroz e, ove izbore kakve su se informacije prikupile. Jedan od glavnih prioriteta našeg predsjedništva je da osnažimo otpornost našeg demokratskog društva, da se zaštitimo daljnjih uplitanja i to kroz koordinirano djelovanje na svim razinima kako bismo e, osnažili e, sveobuhvatnu zaštitu naših građana. Dakle, trebamo imati otvorena demokratska društva i i trebamo u potpunosti poštivati temeljna prava naših građana, uključujući slobodu izražavanja. U tom kontekstu naše predsjedništvo e, posebno naglašava sposobnosti Europske unije u tome da se suprotstavi takvim e, napadima. Već u srpnju im stalna radna e, skupina je uspostavljena i oni su već održali svoj prvi sastanak. Isto tako je vrlo važno i nužno da nastavimo sa razvojem partnerstva, pogotovo kada govorimo o našoj suradnji s NATO-om. Europski centar za izvrsnost koji se nalazi u Helsinkiju, a koji se posebno upravo bavi e, tim kibernapadima kiber nam je od velike pomoći. Te opasnosti i napadi se nalaze posvuda, dakle, ne samo unutar granica Europske unije a e akcijski plan protiv dezinformiranja naglašava koliko je važno da radimo isto tako na tome sa našim susjedima kako na istoku tako recimo i na zapadnom Balkanu. Trebamo snažiti medije, razotkriti takve dezinformacije i to trebamo sve činiti i u našem susjedstvu. Moramo se ujediniti i to na jedan strukturiran, koordiniran način kako bi se mogli pozabaviti tim izazovima. E, zaštititi izbore, to je nešto što je ključno kada govorimo o našim europskim vrijednostima. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji, dame i gospodo. Hvala lijepa. Sad imamo dva predstavnika komisije ovdje danas kod nas, gospođa Jurova i gospodin King. Započet će gospođa povjerenica, gospođa Jourova. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, poštivanje temeljnih prava demokracije i vladavine prava su tri zajedničke vrijednosti koje u stvari ujedinjuju Europsku uniju i ne bi ih trebali uzeti samo tako. E, gospođa von der Leyen je objavila e, da će ova tema isto biti jedan od prioriteta. Ona je naglasila da naši demokratski susavi su sve više pod napadom od strane onih koji žele destabilizirati i podijeliti Uniju. Stoga moramo činiti još više kako bi se zaštitili od e, vanjskih utjecaja. Širenje dezinformacija i isto tako e, širenje tamnog novca je nešto što utječe i na naše strukture i na javnu raspravu domaći i strani čimbenici mogu to sve zloupotrijebiti kako bi manipulirali našim društvom. E, recimo tu su i različite teme gdje se to čini javna sigurnost, migracije, klimatske promjene, financije, e, i takve manipulacije mogu umanjiti dakle i naše vjerovanje u znanost i empiričke dokaze. Vrlo je važno da imamo poštene e, izbore i to je prije svega odgovornost e, država članica, međutim tu je bitan europski pristor ako uzmemo u obzir e, taj prekogranični aspekt u pogledu manipuliranja ono što utječe na jednu državu članicu može utjecati na sve kroz elektronski paket. E, u rujnu 2018. je komisija već e, snažno postupila kako bi zaštitila integritet e, izbora i kako bi se borila protiv dezinformiranja. Kroz provedbu tog paketa je komisija ohrabrila elektronske medije da identificiraju isto tako najbolje moguće procese i najbolje prakse i imamo i novu uspostavljeno europski kooperacijsku e, mrežu koja dozvoljava razmjenu najboljih praksi i stvaranje operativnih veza između država članica. E, već smo imali četiri sastanka unutar te mreže i e, nakon izbora je odmah e, organiziran jedan sastanak gdje su se prikupile sve e, činjenice i tu su sudjelovale mreže koje su imali plodonosnu međusobnu razmjenu i tu smo imali predstavnike od drugih institucija uključujući parlament i civilno društvo. Te aktivnosti pokrivaju sve aspekte ovog vrlo kompleksnog problema, dakle podizanje svijesti kod građana, e, zatim stvaranje određene mape e, instrumenata koje stoje na raspolaganju i isto tako tu smo imali vrlo važnu vježbu na razini Europske unije kako bi države članice mogle osnažiti svoju otpornost na kiber napade. Države članice su aktivno sudjelovale u toj mreži, izrasili svoju želju da te mreže na nacionalnoj i na europskoj razini nastave s radom i nakon izbora kako bi podržali napore države članica u tome da se osnaži otpornost u pogledu njihovih sustava. Naša preliminarna analiza kada govorimo o primjeni i nedavnim izborima je dosta ohrabrujuća. Koordinirani pristup Europske unije nam je omogućio da se bolje pripremimo i koordiniramo u toj borbi protiv manipulacija i dezinformacija. Kao što je to već učinjeno tijekom prethodnih izbora, mi provodimo preispitivanje e, dakle izbora, odnosno analizu izbora za Europski parlament. I tu postoji čitav niz foruma, uključujući i G7 i NATO e, neke druge načine i to odražava jedan koordinirani pristup među demokracijama kako bi se pozabavili tim problemom i isto tako osnažili našu otpornost. Međunarodna suradnja e, nam pomaže da postojeći instrumenti svi džimbenici djeluju zajedno uz poštivanje temeljnih prava, prije svega tu mislimo na slobodu izražavanja i udruživanja. Kao što je gospođa von der Leyen rekla, ako komisiju parlament potvrdi, onda ćemo raditi na tom daljem demokratskom akcijskom e, planu kako bi se mogli osnažiti u tom području. Ako komisija bude e, potvrđena, ja ću kao e, podpredsjednica i sama raditi na tom planu, e, snaživati otpornost naših demokratskih sustava, boriti se protiv lažnih vijesti, jer to je nešto što je uistinu nužno kada govorimo o postojećoj situaciji. Nadalje, ono što je još vrlo važno je sloboda izražavanja, sloboda medija, tu nam je pluralizam vrlo bitan i time ćemo se pratiti i štititi kao sljedeća komisija. U svim tim naporima, ako budem potvrđena o svojoj budućoj ulozi, ja ću usko surađivati s parlamentom, s državama članicama, s građanima i sa drugim dionicima na tome da očuvamo demokraciju u Europi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći govornik iz komisije je povjereni King. Gospodine predsjedavajući, drage kolege, ja ću se fokusirati e, na sam izazov dezinformiranja. Kao što smo već čuli, nažalost, tijekom nedavnih izbora za Europski parlament, odnosno na svu sreću, nije bilo nikakvo dezinformiranje u širokim razmjerima, što ne znači da su ti izbori bili jedna zona slobodna od dezinformiranja. Nije tome bilo tako. Postoji čitav niz izvješća i diljem Europe o različitim vrstama dezinformiranja. Na primjer, evo uzet ćemo jedan primjer iz jedne druge države članice, recimo iz Njemačke postoje dobro istražene vijesti da online promoviranje jedne njemačke stranke je predstavljalo 86% e, svih aktivnosti stranke na Facebooku. Dakle, četiri puta više komentara i šest puta više takozvanog šeranja, dakle svih drugih političkih stranaka zajedno. Puno toga je došlo od jednog klastera od 80 tisuća sumnjivih e, e, računa gdje imamo vrlo sumnjiva e, imena. I čini se da se tu radilo o vrlo velikom broju sadržaja koji se širio na taj način te dezinformacije su u stvari činjenica. Dakle, dezinformiranje je činjenica našeg modernog političkog života. Iako platforme ne mogu identificirati mm, ovakvu jednu situaciju, e, onda imamo uistinu problem. Ne znam što vi mislite, ali ja mislim da ne možemo to prihvatiti kao neku novu normu. Moramo učiniti više, moramo raditi na tome zajedno i zatvoriti taj prostor gdje ti loši neprijateljski čimbenici šire te dezinformacije i trebamo snažiti našu otpornost kako bi to e, postalo sve težim za činiti i zato mi zajedno sa državama članicama i sa čitim nizem drugih partnera radimo barem na četiri područja. Kao prvo, kao što je već spomenuto, mi smo uspostavili jedan sustav brzog uzbunjivanja koji države članice i Europsku uniju povezuje u tome da koordinirano se borimo protiv kampanja, odnosno dezinformiranja. Trebamo ponovno osnažiti taj mehanizam. Imali smo tu čitav niz konsultacija u pogledu toga kako možemo osnažiti razmjenu informacije između država članica, institucija i što se tiče samih platformi. Dakle, tu mislim i na e, civilno društvo. I trebamo nekako jedan snažan centar napraviti u pogledu takve analitike i borbe protiv dezinformiranja. Tijekom protekle dvije godine smo mobilizirali jednu zajednicu znanstvenika, e, e, čimbenika iz e, civilnog društva koji analiziraju činjenice, koji se bave time i kako bi osnažili rad takve zajednice, mi ćemo uskoro imati jednu novu europsku online platformu i na taj način ćemo imati 38 organizacija koje provjeravaju činjenice koje će raditi zajedno na toj platformi i to će biti mm, financirano kroz naš program Connecting Europe Facility, dakle kroz taj naš instrument. Međutim, eh, mi moramo imati siguran pristup e, podacima od strane takvih e, e, ljudi kako bi oni mogli provoditi svoja istraživanja. Naravno, stalno moramo osiguravati pri tome nužne etičke i profesionalne standarde, što me opet sad dovodi do treće točke na kojoj smo radili. Dakle, mi smo natjerali velike platforme da potpišu jedan kodeks o ponašanju vezano uz dezinformacije. Pro, uz rujnu prošle godine smo završili s time, dakle Mozilla, Google i ostali koji se bave reklamiranjem e, su tu, a sad imamo i Microsoft. Dakle, tu se radi istinu o ozbiljnim ljudima. Oni su preuzeli listu različitih obveza, 15 takvih obveza i mi e, pratimo što oni čine s obzirom na te preuzete obveze. To negdje sredine rujna, znači uskoro ćemo e, od njih dobiti njihove vlastite procjene, odnosno instrumente koji će služiti vlastitim procjenama i onda ćemo imati jednu nezavisnu reviziju od e, treće strane e, i to će biti izvršeno do sredine listopada. Nakon tih izvješća ćemo imati jedan pregled u pogledu toga gdje se nalazimo i kakva je situacija u pogledu provedbe tog kodeksa i to će biti do kraja listopada i onda ćemo imati punu procjenu kroz komunikaciju komisije koju planiramo objaviti početkom iduće godine nakon daljnjih konzultacija s nezavisnim stručnjacima kao i s državama članicama i drugim e, regulatorima koji se e, bave audiovizualnim medijima. Kao što je već više puta rečeno, ako ti rezultati ne budu zadovoljavajući, mi mislimo da se trebamo pozabaviti nekim daljnjim akcijama, ako bude nužno e, uključiti i donijeti jednu uredbu. Tu su i neki drugi zakonodavni prijedlozi koji postoje u različitim državama članica, recimo vlada Ujedinjene kraljevine iznijela svoju namjeru, dakle da to učini kroz takozvanu bijelu knjigu. U Francuskoj isto postoje takva nastojanja. Mi ohrabrujemo države članice u tim nastojanjima, stojimo nam na raspolaganju, želimo pomoći tamo gdje možemo i na kraju e, radimo na tome da tu osnažimo i naše građane, e, dakle treba pojačati pismenost u e, pogledu medija, osnažiti tu svijest građana, oni trebaju postati otporniji, jači kada govorimo o takvim lažnim informacijama. Sve u svemu mislim da smo obavili dobar posao, dosta smo toga učinili, ali još puno toga imamo i za obaviti. I kao što je povjerenica Jourova rekla, drago mi je da e, nadolazeća komisija i nadolazeća predsjednica su naglasili koliko je važan taj e, posao Dakle, kao što smo rekli, ako budemo potvrđeni u svom programu, a i buduća predsjednica je rekla da želi imati jedan koordinirani europski pristup kada govorimo o ljudskim e, i etičkim e, implikacijama i želi isto tako uvesti novi akt u pogledu digitalnih e, usluga gdje trebamo uvesti određena e, sigurnosna pravila. Sve je to vrlo važno kada govorimo o ovoj raspravi. Ti napori zajedno s onim, udruženi s onima koje smo već spomenuli, će nam omogućiti da imamo e, jednu sigurnu i demokratsku budućnost za sve naše građane. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Zahvaljujemo i na ovim uvodnim opsežnim izjavama. Evo sada se javljaju zastupnici za riječ i prvi govornik je gospodin Tobe Tomas. Hvala vam predsjedniče. Zahvaljujem predstavnicima Vijeća komisije, uvaženim kolegama zastupnicima. Ova rasprava bavi se temeljnim europskim vrednotama, vladavinom prava, slobodom i e, demokratskim izborima. Mislim da je iznimno važno da Europski parlament e, nakon ove rasprave predloži jednu snažnu rezoluciju. Mi u Europi moramo se zalagati za slobodne demokratske izbore bez uplitanja stranih država. Nažalost, to nije trenutna situacija u Europi i mislim da je izuzetno važno da Europski parlament bez straha jasno progovori o tome. Poznato je da Rusija provodi jedan niskointenzivni informacijski rat protiv Europe. Njihovi državni mediji i pomoću trolova pokušavaju ugroziti demokratsku raspravu u Europi. Međutim, tu su i neke druge totalitarne države poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje koji također pokušavaju oslabiti naš demokratski sustav donošenja odluka. Mislim da moramo stati u obranu svojih vrijednosti ukoliko se pojavi agresija, odnosno napad na naše demokratske institucije, to mora za sobom povući određene posljedice. Dragi prijatelji, mislim da se na plenarnoj sjednici vidi koliko se razlikuju naša mišljenja. To je ono što zovemo demokracijom. No važno je da se složimo da ukoliko na, ostavimo demokratske procese donošenja odluka na milost i nemilost stranim akterima, da ćemo izgubiti svoju neovisnost. I zato tijekom sljedećih tjedana moramo donijeti zajedničku rezoluciju koju ćemo se založiti za europske vrijednosti. Hvala gospođa Pirikati, hvala vam dragi kolege. U demokraciji slobodni demokratski izbori su ključni. Međutim, nažalost, to nije nešto što trebamo uzimati zdravo za gotovo. Proteklih godina milijuni europljana bili su izloženi masivnim dezinformacijskim kampanjama za vrijeme izbora i to kao posljedica stranog uplitanja. Kibernapadi su porasli na do sada neviđenu razinu, postoji pristup strateškoj infrastrukturi i podacima. Ključni E, izborni zakoni i financiranju političkih stranaka od strane trećih zemalja su prekršeni ili se zaobilaze. Nedavno je obavljen plan ruskih vlasti da financiraju kampenju Matea Salvinija. To je tek najnovija afera i to se ne tiče samo Rusije ili Italije. U ovome domu mi smo jasno govorili o pitanju uplitanja stranih aktera za vrijeme prethodnog saziva i drago mi je da će i finsko predsjedništvo to postaviti kao jedan od svojih prioriteta. Ponosna sam da je klub zastupnika SID uspio dobiti široku političku potporu za ovu važnu temu kako bismo mogli njoj raspravljati ovaj tjedan. Također mi je drago da postoji široka potpora za snažnu rezoluciju. Trebaju nam istinski odgovori kako spriječiti treće strane da ugrožavaju naše demokratske sustave. Kako bismo se pozabavili ovom problematikom, moj klub predlaže da se osnuje posebni parlamentarni odbor, tako da europski izbori, odnosno europski sustavi kojima su e, izbori uvijek slobodni i demokratski, budu zajamčeni i kako bi se mogli i dalje smatrati, uzimati zdravo za gotovo. Kolega Durand. Hvala vam predsjedniče. Gospođo ministrice, vi ste na početku obraćanja objasnili da su, se, da su europski izbori dobro protekli i da nije bilo nikakvih napada. Doista mi je drago da su europski izbori dobro protekli. Međutim, izbori općenito i posebno europski izbori nisu sve što definira demokraciju. E, kao što smo čuli od gospodina Kinga i gospođe Jurove, naša demokracija, onako kako je mi koncipiramo u Europi, nalazi se u opasnosti. U opasnosti je zbog dezinformacija koje ste istaknuli, e, gospodine povjereniče. Međutim, također je u opasnosti zbog e, financiranja takvih aktivnosti, naime financiranja političkih stranaka u Europi. Znamo da strane sile koje ne žele dobro Europskoj uniji, spomenuli smo Rusiju, ali ne treba stati na Rusiji, da su financirale i to u iznosu od milijardu eura neke informacijske kanale te su financirali one političke stranke u Europskoj uniji koje žele uništiti Europsku uniju koje se nalaze e, na ekstremnoj, u ekstremnoj desnici. Tako da se moramo boriti protiv financiranja političkih stranaka. Iz, iz tog razloga je ova rezolucija izuzetno važna. Prije svega mi moramo imati sredstva i moramo imati sredstva i za Stratkom koja ima 3 milijuna eura godišnje. Imate pravo, došlo je do povećanja na 5 milijuna, međutim to nije dovoljno. Mislim da moramo imati odgovarajuća sredstva kako bismo mogli reagirati u slučaju dezinformacije. Trebamo imati sredstva da zabranimo e, strano financiranje naših političkih stranaka i trebamo osigurati sredstva kako bismo bili tehnološki neovisni. Jer budemo li se sustavno morali obraćati zemljama izvan Europske unije zbog kontrole, imat ćemo doista velike poteškoće, a nećemo moći biti neovisni, niti ćemo moći djelovati. Hvala. Gospodin Butikofer. Gospodine predsjedniče, uveženi predstavnici vijeća, povjereniče, kolegice i kolege, htio bih se zahvaliti finskom predsjedništvu na tome što ovu temu uzimaju tako ozbiljno i želio bih se zahvaliti komisiji na tome što se tako intenzivno posvećuju ovoj temi. Europa koja štiti mora prije svega štititi svoje vlastite vrijednosti, dakle i svoju demokraciju i europski suverenitet. A tu se i radi o tome. ne trebamo samo biti pažljivi u jednom pravcu. Ne postoje samo iz Rusije e, pokušaj uplitanja. To postoji i od strane gospodina Erdoana iz Turske. Totalitarno vodstvo Kine bi isto tako trebalo iskoristiti ekonomske ovisnosti Isto tako reakcionarni krugovi iz SAD-a su se već pokušali uplitati u našu europsku demokraciju na našu štetu. Mislim da je to sve dijelom jednog velikog sukoba između autoritarnih vlasti i onih koji se zalažu za demokraciju kako ne bismo to izgubili, ne smijemo se baviti time koji se kod nas žele uplitati, već se moramo i sami pobrinuti za to da ne nastaje nikakvi rascijepi, procijepi unutar Europe koji će onda drugi zloupotrebiti. To je i dijelom te obrane naše demokracije i suvereniteta. Sljedeći govornik je gospodin Campomenozi. Eh, Hvala. Ovdje slušam dosta nadrealne stvari jer mhm. eh, kada se na početku govorilo o važnosti kibernetičke sigurnosti i to je doista važno, tu mislimo na NATO, na Izrael eh, i njihovu ulogu u tom smislu, ali ovdje ima nekih koji čini mi se da se prave da bi mogli i dalje igrati onu igru koja se igrala i prilikom izbora gospođe von der Leyen, jer vi širite lažne vijesti. Ovi slučajevi koje navodite su demantirali i sami mediji koji su o njima pisali, a da ne govorimo o onome što se dogodilo u Italiji, odnosno gdje se dogodilo baš ništa. I u to ćemo uskoro moći biti sigurni jer će pravosuđe to razjasniti. Zašto imate takva nastojanja? Pa, želite kočiti slobode na internetu. Vidjeli smo što se dogodilo sa raspravom o autorskim pravima krajem prošlog saziva, jer vi jednostavno ne razumijete više građane ni vaše birače. Brexit vas iznenađuje, rezultati američkih izbora vas iznenađuju i nakon e, izbora za Europski parlament e, udostručio se naš broj, a vama nije jasno zašto. Ovdje ste zatvoreni, stojite iza zatvorenih vrata i nemate veze sa stvarnošću i to pokazuju vaši dokumenti. Dakle, ovo je predsjedništvo ovog parlamenta iz 2018. godine kada ste izdvojili 33,3 milijuna eura kako biste, da, vi utjecali na europske izbore. I ovdje kaže da ne treba samo privući građane na biračka mjesta, nego podržati europski projekt koji daje smisao samom Europskom parlamentu. Ali eh, s koje onice, vi uopće možete govoriti o vanjskim uplitanjima. Hvala. Mr. Nikola. Hvala, gospodin Nikola Prokačini. Hvala, gospodine predsjedatelju. U potpunosti se slažem sa smislom ove rezolucije, no ne slažem se s ovim ustrajenim kompulzivnim nastojanjem u Europskom parlamentu da se nađe neki neprijatelj. To ne razumijem. Objasnit ću. Mislim da, da treba obraniti sigurnost naše društvo, našu demokraciju, naše gospodarstvo i to boljim zakonodavnim instrumentima i boljom infrastrukturom. Tu mislim također e, i na tehnologiju 5G koja stiže i kojom ćemo morati pažljivo upravljati i dobro odabrati naše gospodarske sugovornike. Dakle, razumijem e, suštinu ove rezolucije, ali ne shvaćam metodologiju. Naime, mislim da je važnije usredotočiti se na jačanje europskih agencija koje su nadležne u ovom području, nego gubiti se u toj ustrajnoj potrazi za neprijateljem e, koje ćemo onda kasnije politički napasti. Hvala. Hvala, gospodin Voles. Hvala. Liberali, desni centar i ljevi centar eh, ne mogu shvatiti da gube dio birača i da oni odlaze ka ekstremnoj desnici. I radi govore o, ruskom upitanju nego o vlastitim neuspjesima. U SAD-u je su je, naime, ovaj zaokret prema desno u Europi je posljedica desetljeća neoliberalizacije radnog sektora, povećanje nejednakosti i krađa ekonomskih e, resursa kroz financijski imperializam uz naše kampanje koje stvaraju preduvjete da ljudi odlaze od kuće i pokušavaju negdje naći bolji život. Amerika se miješa u demokratske procese drugih zemalja već stotinu godina i to su radili na vrlo okrutan i brutalan način. Tako da ova uplitanje američke izbore iz 2016. godine izgledaju kao dječja igra. Gospodin Radaškovski, Miroslav. Hvala. Gospodine predsjedniče, moje ime je Radačovski, ne Radakovski, inače sam iz Slovačke. Dragi kolege, nakon eh, što sam analizirao izvješće o dezinformiranju i hibridnom ratu, stekao sam dojam da bismo svi trebali obući uniformu i eh, ući u avion i otići u Moskvu. Mislim da to nije točno. U nekim drugim izvješćima eh, je glavni neprijatelj Rusija. Međutim, mislim da je to put prema paklu, to nije prihvatljivo, jer europljani su homo sapiensi. Veliki mislioci u Europi, kao što je Papa Ivan Pavao, Charles de Gaulle, govorili su o Europi od Urala do La Manša. Tako da nije prihvatljiva ova sadašnja situacija i mislim da se trebamo prisjetiti povijesti. Milijun židova ubijeno je u logorima i milijuni Slavena također su stradali u logorima i tu smo imali podjelu na istok i zapad. Međutim, mislim da to nije dobro jer na taj način se povećava militantnost kod ljudi, a znamo kakva je to posljedica imalo kroz povijest. Hvala lijepa, ispričavam se na pogrešno izgovorenom imenu. Evo učimo, ispričavam se unaprijed i kolegicama i kolegama, e, ali evo sada ću najaviti gospođo Karolina Ed Hvala lijepa. Pokušaj utjecaja na odluke tijekom europskih izbora nije fenomen e, koje možemo sada čitati u science fiction romanima. Nakon manipulacija u SAD-u, a i u Francuskoj tijekom izbora je sada došlo do tog fenomena i u Austriji. Prije nekoliko tjedana smo imali napad e, hakera na e, našu Österreichische Volksparkei i ukradeno je podataka u iznosu od 1,3 giga gigabajta i proslijedilo dalje i to samo nekoliko tjedana pred izvor. Ono što je tu vrlo bitno je da se to vrlo brzo otkrije. Politički protivnici su uistinu istinu e, sumnjali vjerodostojnog tog napada. Međutim, policija je utvrdila da se radi o velikom profesionalnom napadu hakera i prvi tragovi dovode do e, stranih servera. Dakle, ja vidim da ovdje imam određenu političku kalkulaciju kada da se radi o takvim teškim napadima. Tu se ne radi samo o napadu na našu e, stranku, se reše Volkspartei, već općenito na demokraciju. Time ne možemo slobodno odlučivati, birati. I stoga smatram da je današnja rasprava a i ono što slijedi nakon toga, e, dakle rezolucija nešto što je vrlo važno, jer ovdje sada moramo iznaći europska rješenja kako bi se mogli suprotstaviti kriminalu. Tu se uistinu radi o našim temeljnim pravima, o našem načinu života, way of life ovdje u Europi i žestoko se moramo boriti za to i braniti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Benefej. Hvala. Sve su brojnije policijske i novinarske istrage u koje su pokazale postojanje stranog uplitanja, naročito Rusije, koje stoje iza političkih i medijskih kampanja i kojima se nastojalo utjecati na izbore i demokratske procese u Europi. To pokazuje slučaj Pronacionala 2014. godine i u najnovije vrijeme istraga u vezi sa financiranjem izborne kampanje Lege Nordu u Italiji koji je navodno došao iz Rusije, a Mateo Salvini još nije o tome izvijestio u parlamentu i lagao je o svojim e, odnosima sa Mutikašom Regesa Indijem i nije to učinio niti vladi kao što je učinio premijer, e, kao što je tražio premijer Conte. Dakle, mi ćemo istražiti ove pokušaje destabilizacije Europe. Danas neki europski političari su nacionalni izvršitelji ovakvih poteza. Oni se predstavljaju kao zastupnici naroda, ali su zapravo poslušnici stranih sila, zapravo prave marionete. Nećemo više dopuštati neprijateljima naše suverenosti, Marini Le Pen, Salviniju da lažu građanima i da podrivaju europske interese. Dosta je. Ovaj parlament mora zadužiti jedno posebno povjerenstvo koje će istražiti ovakve pokušaje upletanja u demokratski proces u Europi i kako bi se omogućilo i političku i izbornu raspravu u europskoj javnosti bez uplitanja. Oni trebaju odgovarati ovom domu i svima europljanima. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Tudorake Dragoš. Hvala lijepa predsjedniče. Prije svega želim zahvaliti povjerenici Jurovo i povjereniku Kingu na ranijim izjavama i želim pozdraviti napore Europske komisije u suzbijanju vanjskog uplitanja kojem smo svjedočili 26. svibnja, odnosno koju 26. svibnja. Moramo e, doista spriječiti rizike tim izbornim procesima i slažem se svim kolegama, uključujući gospodina Durana, koji je rekao da trebamo pojačati financijska sredstva za strukture koje imamo kako bismo mogli suzbiti strane sile koje pokušavaju podrivati e, nacionalnu koheziju, ali i koheziju na razini Europske unije. Povjerenik e, King nam je u odboru Libe prošloga tjedna iznio jedno upozorenje. Namre, naime, Kremlj je udvostručio napore u ovom području u odnosu na prethodno razdoblje i napadi na društvene mreže su se povećali. Bilo je čak i 20 milijuna takvih incidenata kada je riječ o Facebooku trebamo vidjeti e, kakve zakonodavne prijedloge možemo iznijeti kako bismo suzbili takve pojave. Kolegica Hvala. E, živimo u stabilnim, otpornim i liberalnim demokracijama. Prije deset godina vjerojatno bih bila potpisala ovu izjavu i tvrdila da vrijedi za sve države Europske unije i smatrala bih bila da se to neće promijeniti tijekom mojeg života. No danas bih bila ipak oprezna s takvim izjavama. Da, još uvijek živimo u stabilnim i otpornim demokracijama, ali iskreno rečeno te demokracije su izložene napadima dezinformacije se šire i traže se žrtveni javci, a to su uglavnom e, manjine. I imamo um, kampanje blaćanja na e, račun seksualnih i reproduktivnih e, prava u Islamskoj konvenciji, što se financira dijelom sredstvima izvana, ne samo iz Rusije, nego i primjerice iz SAD-a. Takva taktika već e, daje svoje rezultate. To destabilizira naš proces donošenja odluka koji je demokratski, a mi moramo ustati za svoja prava i demokraciju osnaživanjem civilnog društva, ali isto tako poduzimanjem koraka kako bismo obranili svoje temelje za raspravu, ali da istovremeno ne potkopamo samo temelj demokracije, a to je sloboda govora. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Gospođa Huhtasari. arvoisa puhemies e trebamo ojačati slobodu govora ako doista želimo očuvati demokraciju. Rusija, Kina i SAD žele izvršiti utjecaj na europske izbore. Prije nekoliko godina predsjednik Obama htio je izvršiti utjecaj na Britance pomoću trgovinskih sporazuma, odnosno htio je da glasuju za desnicu. No, ne uvažavate birače ako kažete da postoje strane sile koje utječu na europske birače. Europski građani znaju misliti vlastitim glavama nacionalističke stranke dobivaju na zamahu jer europski građani žele spriječiti ilegalne imigracije islamske sile žele zaštititi kršćanske vrijednosti svoje granice i e, europske nacionalne kulture dakle oni žele biti na prvom mjestu bez obzira na to što misle glavne stranke Ljudi su razočarani, žele se zaštititi i stoga glasuju za nacionalističke stranke. Liberalne stranke gube potporu i moramo prihvatiti činjenicu da su nacionalističke stranke ojačale jer ljudi ne žele glasati za ove druge. Dakle, želite politički korektnu Europu i promičete cenzuru interneta i nalažete ljudima što trebaju misliti. Demokracija nije u krizi, ona neće izumreti ako liberali ne dobiju na izborima. Hvala gospođa Fotiga. Due respect to all measures uz dužno poštovanje svim mjerama iz portfelja povjerenice Jurove i povjerenika Kinga, želim ipak naglasiti da ovdje govorimo o vanjskim europskim odnosima, odnosno vanjskom uplitanju u naše demokratske procese. Da, moramo jačati otpornost, trebamo dalje izgraditi demokraciju, ali moramo biti upoznati sa politikama vanjskih čimbenika. Tijekom prošlog saziva iznosili smo izvješća o tome i tu smo uglavnom prozivali Rusku federaciju, ali i druge aktere poput Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Oni su provodili dezinformacijski rat eh, koji je bio ponekad posebno prilagođen eh, svakoj zemlji članici. Dakle, trebamo ojačati međusobnu suradnju kako bismo bili uspješni. Dakle, zato trebamo poznavati diskurs i politiku trećih zemalja. Želim eh, pohvaliti u tom smislu radnu skupinu Stratkom Istok e, u e SVD-u. Hvala gospođa Aleksandra Leslie Phillips. Društvene mreže neformalne kampanje otvaraju vrata onima koji žele potkopati demokraciju u čitavom političkom spektru, ali još nešto se sprema, odnosno nastoji se širiti zavjere u političke svrhe, odnosno nastoji se delegitimizirati izborne rezultate zato jer gubitnici ne pristaju na to obje kampanje Brexita su se suočile sa brojnim postupcima i optužbima koje su trajale dvije godine prije nego što odbacene e, optužbe. Tvrdilo se da smo primili novac izvana i zbog toga su naši uredi pretraženi, no istraga je morala biti obustavljena jer nije bilo dokaza i popis se nastavlja. Dakle, meni je očito da je najveća prijetnja demokraciji oportunizam i također zavjere samih političara koji žele diskriminirati kampanje koji ne idu njima na ruku. To je nešto što potiče nepovjerenje među biračima i dovodi do ekstremizma. Kao onaj dječak koje je upozoravao na Vuka, to će vam se obiti u glavu. Dakle, provjeriti svoje činjenice prije nego što počnete nuditi rješenja. Hvala. Ima više plavih kartica. Uzet ćemo ih par. Gospođa Ward prva javila za riječ. Thank Hvala. Može li gospođa Phillips prokomentirati tajni rad u kampanji koja je sama odjela kada je riječ e, o savjetima iz Cambridge analitike tijekom izbora 2017. godine. Ja sam tada bila promatračica tih izbora u ime parlamenta i također, može li e, komentirati Lažko je izrekla o svojem sudjelovanju u tome? Cambridge Analytica je e, bio angažiran od strane predsjednika prije kampanje, što je dovelo do dodatnih podjela u zemlji, što je dovelo također i do političkih ubojstava i taj novi tog ubojstva gospodina Vansandova koji Nažalost, govornica je prekinuta. Isključen mikrofon. UK's referendum vrijeme isteklo. Kolegica upravo daje primjer onoga što sam upravo rekla. Ja sam eh, radila za eh, konzultante u Ujedinjenoj kraljevini koji su bili podizvođači Cambridge Analytica i mogla bi mi se obratiti osobno, a zapravo preuzima informacije sa Twittera i sličnih ljudi koji žele širiti dezinformacije. Ja se ponosim svojim radom i to je ušlo u zapisnik u Europskom parlamentu. I ako nije riječ o političkim ciljevima ovdje, zašto mi se nije osobno obratilo mom uredu? Hvala. Hvala, riječ gospodin Kovačev. Hvala gospodine predsjedatelju. Demokracija znači slobodu i različitost mišljenja, no kada se nastoji potkopati demokraciju u ime nečeg drugog ili ako se napadaju suverene države, naravno prijeđena je određena granica. I to dovodi do popuštanja tolerancije. Znači li demokracija slobodu da lažemo? To je pitanje za ovaj parlament. Je li laž dio slobode govora? Ne smijemo biti naivni i trebamo vidjeti koliko su ozbiljne prijetnje trećih zemalja. Bugarska je jedna od zemalja u kojima su se 2015. godine dogodili napadi na naše središnje izborno povjerenstvo i na druge institucije. To je samo jedan primjer toga kako neka društva, neke države pokušavaju potkopati suverenost naših zemalja. Razne organizacije imaju laže račune na društvenim mrežama i provode koordinirane napade na Europsku uniju, a krijući se i za tema poput kultura, vjeroispovijesti i slično. Demokracija mora raspolagati instrumentima za samoobranu i ja vas pozivam da se ujedinimo i ustamo protiv ovakvih prijetnji. Prihvaćate li pitanje gospođe Grapini? Izvolite. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospodine Kovačev, i vi ste iz Bugarske, ja sam iz Rumunjske i dobro razumijem ono što želite reći, to je važna tema, ali kao zastupnik Europskog parlamenta imate li kako rješenje za ovaj problem koji ste opisali, a da se pri tome zaštiti sloboda govora i da se spriječi upletanje stranih sila u izbore? Kako rješenje možemo ponuditi za ovaj problem koji ste opisali i kako to možemo riješiti i za sada i za u buduće? Da, to je općenito pitanje što možemo zajednički učiniti možemo samo koordinirati, no, djelovati sa komisijom, sa vijećem, sa zemljama članicama i na taj način možemo ograničiti ove kampanje dezinformiranja koje provode treće zemlje izvana, ali i iznutra Europske unije. Dakle, trebamo zatražiti također od platforme, od operatora da provedu kodekse ponašanja ili etičke kodekse i da podrže objektivno novinarstvo, da provode edukacije novinara, ali isto zato nam trebaju resursi, sredstva. Govornik je prekinut. E, sljedeći ima riječ gospodin Moraes. Hvala gospodine predsjedatelju. Danas zahtijevamo od Europske unije da se čvršće postavi u odnosu na uplitanje i manipulacije trećih zemalja i da se bori protiv manipulacije na internetu. I to činimo stoga što to činjenice pokazuju da se to doista događa. Svi ovdje u ovom domu, što znači i nove članove, moramo upozoriti da to već radimo više mjeseci i komisija je naznačila da su poduzete određene mjere i predsjedništvo se tome pridružilo. Mi danas e, zahtjevamo osnivanje posebnog e, povjerenstva koje će to podnije istražiti i to činimo toga što zemlje članice nisu dovoljno otporne. Imamo dva velika problema koje ću sada objasniti. A to je da naši birači glasuju na izborima gdje imamo stranke krajnje desnice, ako to vidimo u svojoj zemlji, koje su dobile financijska sredstva od trećih zemalja i zatim imamo offline uplitanje u izbore i trebaju nam zaštitne mjere, da imamo također i društvene mreže koje upravljaju botovi. Dakle, to treba praktički spriječiti i to odmah. Hvala. Hvala gospodin Šimečka. Je naš posljednji govorek. Dziękuję e, Hvala. Da, uplitanje Izana u demokratske izbore nije ništa novo, to nije nova prijetnja. Imali smo više izbora u kojima je došlo do kampanja dezinformiranja, kojima se nastojalo podijeliti društvo, polarizirati ga i utjecati na birače, ali to ne znači da to trebamo prihvatiti. Predsjedništvo i komisija trebaju poduzeti nešto u budućnosti. To je nešto što ugrožava same temelje demokracije. Bez smislene rasprave koja se temelji na činjenicama ne možemo imati demokraciju, a istovremeno moramo reći da prava prijetnja nisu neke teorije zavjere ili oni koji daju sredstva, nego i političari koji namjerno koriste dezinformacije i koriste se takvim taktikama koje izazivaju emocije u mojoj zemlji su neki čak i doministri i ponavljaju te teorije zavire u javnosti, služe se njima, napadaju pomoću njih većinu na vlasti, a to je velika prijetnja demokraciji. Hvala. Hvala, gospodin Ainsley. Sloboda, pravednost i transparentnost to su temelji demokracije, ali u posljednjim godinama to je izloženo napadima digitalno doba i određena sredstva su potaknuli krajnju desnicu i potaknuli su kampanje kojima nema mjesta u našem uključivom društvu. Upletanje u izbore i dezinformacije truju izbore i šire se dezinformacije sa ciljem podjela našeg društva i potkopavanja povjerenja u političke sustave. To je u mojoj zemlji dovelo do ustavne krize što znači da su ugrožena prava i dobrobit e, milijuna ljudi u Ujedinjenoj kraljevini. Predsjednik Donjeg doma je rekao da je naša demokracija ugrožena i da su izborni propisi doista zaostali u odnosu na moderno digitalno doba. Ne možemo sjediti ovdje i zanemariti činjenicu da se potkopavaju temeljne vrijednosti u ovoj instituciji od strane aktera koji žele potkopati naše demokracije radi vlastite financijske dobiti. Trebaju nam čvršći zakoni kako bismo e, omogućili građanima i strankama da odlučuju o vlastitoj sudbini. Predsjednik prekida govornika. Moram vas zamoliti za dvije stvari. jedne strane da poštivate vrijeme koje vam je dodijeljeno. Kad prođe vrijeme, dva puta ću kucati, nakon što pet minuta duže govorite, a onda još nekoliko sekundi nakon toga kad izgovorite rečenicu ću vas prekinuti. Kao drugo, molim vas da budemo malo restriktivniji s ovim plavim karticama. Jer mm, malo smo već prekoračili naše vrijeme. Stoga vas pitam, da li prihvaćate plavu karticu od gospođe De Luci? Hvala na riječi. No, pitao sam Pitao sam jeste li prihvatili, prihvaćate li? Ne. Prolazimo na sljedećeg govornika, a to je gospodin Garo. Merci, Hvala vam, predsjedniče. Kodeks dobre prakse o suzbijanju dezinformacije Europske komisije želi poštivati slobodu izražavanja i otvoreni internet. To je ono što stoji u tekstu. Ovaj kodeks dobre prakse odobrili su Facebook, Twitter i Google. Te platforme smatraju se odgovornima za sadržaj objava korisnika. Tako da se ne libe cenzurirati izjave koje se mogu smatrati dezinformirajućim. Svi znamo da je internet omogućuje najbolje i najgore. Međutim, pod izlikom borbe protiv dezinformacije teško je pobrojati značajan broj korisnika koji su se našli pod cenzurom, e, ne zato što su objavili lažne vijesti, nego zato što su objavili različita mišljenja i kritike posebno na račun europeističke ideologije Europske komisije. Čak su se i informativna glasila našla pod cenzurom kao u francuskoj Valor Actuelle, Facebook je na autoritaran način skinuo sa platforme njihov člana koji je progovorio o propagandi francuske javne televizije u odnosu na migrante pod izjavom da je bilo riječ o sadržaju